potpise drugima. E, odbor Juri je provjerio mandat e, gospođe Live Virnik i preporučio odobrenje njeznog mandata od 4. svibnja imali primjedbi. E, to nije slučaj, onda je ovaj mandat dakle